želim svima. Dobro jutro, povjerenice, kolege. Zasjedanje je otvoreno. Prva točka na dnevnom redu jest izvješće gospodina Vosa, autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu. No, prije nego odmah predam riječ izvjestitelju. Ovo je jako važna rasprava poput i ostalih, ali molim kolege da se drže dodijeljenog vremena kako bismo imali mogućnost dati riječi kolegama koji nisu na popisu, a koji se mogu javiti u spontanom javljanju za riječ. Sada odmah predam riječ gospodinu Vosu. Izvolite, imati pet minuta. Hvala, gospođo predsjedajuća. Dame i gospodo, kolege, kolegice. Radi se o odlučnom pitanju do koje mjere možemo pojam vlasništva još prenijeti u digitalni svijet. Kako to možemo prilagoditi? Želimo li vlasništvo zaštititi na način na koji smo to radili na drugim područjima? I postoji li još uopće vlasništvo? Čije su sve te stvari? Želimo li pravni okvir za internet? Kako ljudi ne bi krali tuđe vlasništvo? To je načelno pitanje, to je ono veliko pitanje s kojim se moramo razračunati danas i moramo odmjeriti, dakle, moramo imati određenu ravnotežu u odnosu na slobodu mišljenja, a opasnost je naravno krađa intelektualnog vlasništva. Ili pak želimo da na internetu sve bude dopušteno. Ili ćemo se odlučiti da zaštitimo određene vrijednosti. To je rasprava, dakle, u skladu s člankom 14. I svi znamo da se sve vrti oko toga. Bez obzira na to, treba zauzeti stajalište i prema drugim aspektima ove direktive. Treba nam moderni tekst, treba nam moderni pojam data mininga. Što želimo dakle provesti na tom planu? Koje su uznapredovale metode i što nam na svjetskoj razini otvara nove perspektive u tom smjeru? O članku 12 smo već e, imali prilike razgovarati i između ostalog stvorili smo i nove mogućnosti zbog toga jer postoji presuda Europskog suda, odnosi se dakle na zemlje koje su imale problema s tim sadržajima kako bi i one zapravo mogle riješiti što se tiče i izdavača i, naklada koji izdaju knjige e, u, u vlastim zemljama. Isto tako imamo i članak 14 e, gdje je zapravo sve na neki način poredano već prema ustaljenom starom rasporedu. Tu smo stvorili mogućnost boljeg odnosa između producenata konkretnih dakle brendova i isto tako konkretnih sadržaja, a da nije nužno za svaku sitnicu zapravo ulaziti u sporove. Dakle, tu smo stvorili mogućnost da dođe do određenih boljitaka. Zatim, članak 11. radi se o tiskanim medijima, da se njima olakša situacija i da imaju o zamčena određena prava u odnosu na to što će poduzeti u pojedinim situacijama, to je prepušteno na kraju krajeva njima. Međutim, važno je da smo prilagodili standarde u odnosu dakle, na platforme i druge aspekte. Na internetu dakle, postoje mogućnosti, su dominantne mogućnosti, to se tako i proširilo posljednjih godina a, a, a to je da skidate sadržaje s interneta besplatno, bez obzira na to šta je tamo i da se to koristi na taj način, da sami nakladnici i izdavači zapravo nemaju od toga ništa. Zatim još jednom članak 13. Vrlo često smo propustili ukazati na jednu stvar. Tu smo stvorili definiciju. Gdje pod ovo potpadaju samo one platforme koje točno i sigurno znaju dakle da se radi o sadržaju koji pripada drugim ljudima i da je puno novaca u igri. Pitanje je sada dakle kako tehnički sprovesti određene stvari u odnosu, u odnosu na platforme koje same pozivaju e, ljude da skidaju sve što žele. I koje je pitanje odgovornosti dakle platforme? Tu dakle želimo da nastojiti određeni prostor zato da se na pravi način vladamo prema vlasništvu drugih ljudi i da to poštujemo. To je zapravo danas središnje pitanje imamo dobar temelj koji smo stvorili za to na koji se možemo nadovezati, da ostvarimo napredak u svim zemljama članicama u smislu točne i učinkovite provedbe. Smatram da je ovo bio pravi put i da jest pravi put da postignemo napredak i ostvarimo ravnotežu između slobode mišljenja, e, prava vlasništva i digitalnog svijeta s treće strane. Hvala. Thank you. Hvala vam. A sada predajem e, riječ gospodinu Dantiju, odbora INTA. Hvala, hvala svima. Naravno da postoji potreba e, reforme ruskog intelektnog prava vlasništva u adekvatnom pravom okviru, to nam je sigurno svima jasno. U ovoj direktivi radi se o načelima o kojoj, koje je parlament naglašavao već više puta tijekom godina. Odgovornost platformi i e, veća ravnoteža u odnosu na sve ono što ih okružuje i na odnosu na one koji stvaraju i rade. Imamo mediji, to da nas eh, mediji bombardiraju ovih dana koji pokušaju na neki način skrenuti dakle, pažnju sa onoga što je ovdje važno. Ova direktiva neće biti cenzura i neće ograničiti slobodu eh, na internetu. To jamčimo. Neće imati loš utjecaj na male i srednje poduzetnike koji, eh, koje su non-profit karaktera. Imamo čitav niz takvih primjedbi, primjera. Ovdje je riječ, dakle, u tim napadima onih kojima je u interesu na neki način internet ostane svojevrsni divlji zapad kojim će vlati velike platforme. A mi se zalažemo za to da autori, stvaratelji dobiju ono što, što im pripada zbog toga jer oni od uvijek zapravo predstavljaju kamen temeljac Europe, europske misli, a isto tako i naših gospodarstava. Hvala, sada predajem riječ povjerenici Gabriel. Izvolite, hvala. Hvala predsjedateljice. Uvaženi izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, dame i gospodo, zastupnici u Europskom parlamentu, dopustite najprije da vam zahvalim. Zahvalim na konstruktivnoj raspravi koju smo vodili zadnjih dvije i pol godine. Ova direktiva o autorskim pravima od ključnog značaja u okviru naše strategije za jedinstveno digitalno tržište. I stoga u ime Europske komisije sa zadovoljstvom uviđamo da je došlo do privremenog političkog sporazuma na ovu temu. Uvaženi zastupnici, radi se o ključnom trenutku za europsku kulturu, za naše digitalno gospodarstvo i za zaštitu europskih vrijednosti. Ova nova direktiva o autorskim pravima omogućit će da ostvarimo zajedničke ciljeve, to jest kako prilagoditi autorska prava 21. stoljeću. Direktiva će biti od koristi onima koji čine da naše vrijednosti, europske vrijednosti budu to što jesu, autori, tumači, novinari, nakladnici, izdavači, digitalne službe, istraživači, knjižnice i mnogi drugi. Pomoće se sektoru kreativnog rada, jačat će se umjetnu inteligenciju i europsku baštinu učiniti dostupnjom našim sugrađanima. Konačno, po prvi put u zakonodavstvo Europske unije, autori će imati konkretne mjere koje će im pomoći u pregovorima i omogućiti im da dobiju valjanu naknadu za svoj rad. Dragi zastupnici, svi ti autori i dionici promatraju naš rad i očekuje od Europske unije da ispuni svoje, svoje obećanja. Bolje opremiti stvaraoce znači omogućiti da naša kultura bolje živi. Bolje opremiti novinare, to znači omogućiti da demokracija bolje živi. Smatramo da tekst političkog e, sporazuma koji je pred vama, smatramo da je uravnotežen, ali isto tako i ambiciozan. On miri različite interese koji su ovdje posrijedi. S jedne strane autora i drugih imatelja prava koji će biti valjano E, imati dobre naknade, a pružatelji usluga će imati tako proporcionalne naknade, a korisnici će također biti zaštićeni. Konačno dopustite da spomenem i to da će komisija objaviti izjavu o stanju organizatora o položaju organizatora sportskih događanja koja će biti u prilogu ove, e, ovog dokumenta. Dakle, evo, Veselim se dogovoru i očekujem s nestrpljenjem da čujem vaše stavove i iskreno se nadam da ćemo da će direktiva o autorskim pravima dobiti vašu podršku i nadam se da ćemo na taj način ponovno uputiti jak znak našim autorima, autorima, stvarateljima i zaštiti naših vrijednosti. Najljepša hvala. Hvala povjerenice. A sada gospodin Krasnodavski u ime odbora za industriju, istraživanje i energiju ima riječ na jedan minut. Najviše hvala. Ova direktiva o autorskim pravima i digitalnom tržištu nužna je, svi se slažemo s tim. Predstavljena rješenja, predstavljena prije nekoliko godina u vrijeme direktive o e, elektronskom e, tržištu više nije vrijedna, e, valjana jer uveliko predstavlja kočnicu i prepreku za trgovinske odnose. No, ova direktiva je predmet manipulacije, borbe velikih poduzeća i uviđamo da su obiju strana postoje velike reakcije s jedne strane giganata tehnologija s druge strane velikih e, nakladnika dakle nitko nije ustuknuo spram najinventivnijih ideja koje omogućuju takve manipulacije ono što je najčudnije jeste kada vidimo da postoje neka tijela na koje se ova direktiva izravno odnosi na primjer znanstvenici koji očekuju rezultate o kojima se nigdje ne govori. I došli smo do kritičnog trenutka, a parlament nije u stanju donijeti racionalnu odluku, stoga mislim da je na sljedećem sazivu da riješi ove probleme. Hvala. Gospodin Žulon e, ima riječ na jedan minutu u ime odbora za kulturu. Hvala predsjedavajuća. Sve je rečeno o dobrobiti ovog teksta, neću se na to osvrtati. Mislim da u biti ima samo jedno pitanje, što znači ovaj glas za Europu? Europa je najprije se bila čast tako što je bila u avangardi e, digitalnog zakonodavstva i postala norma na svjetskoj razini. Danas je izbor jasan. Ili ćemo prepustiti svoju čelnu poziciju ili ćemo je osnažiti. Znamo da trijalog e, nije e, tekst la carte, dakle glasa se za sve ili ništa. I dovesti u pitanje taj sporazum e, je najprije nešto što ide u interesu najvećih e, internetskih giganta. E, to će za njih biti dobro, a ne za korisnike, potrošače i mala poduzeća. Ono što hoće ljudi danas jeste internet koji će biti pravedniji, gdje će platforme imati obvezu predavati račune, gdje su svakodnevna korištenja takva da će biti podvrgnuta odloženim odgovornostima. Dakle, poslije se pitanje danas da li te velike platforme imaju ili nemaju odgovornost prema našem društvu. Dakle, to je jedino pitanje na koje će naši kolege morati odgovoriti, a moj odgovor jest i odgovor Europljana da po svaku cijenu. Hvala. Hvala. Sada gospodin Boni u ime odbora Sivi. Jedan minut. Dakle. Prema članku. E, morali smo imati pravosudni dogovor od samog početka za autorska prava korisnike. A internet nije samo pristup e, dijelima poznatih e, dijela i novinarima, tu se radi i o komentarima, izumiteljima, radi se o milijunima doprinosa svakodnevno. Krivo je govoriti da nema nikakvog filtriranja. Sve mora biti provjereno, sve licence moraju biti provjerene. Netko radi promidžbu zbog proizvoda i pitanje da li će automatsko filtriranje praviti razliku između svih nijansa. Dakle, platforme su te koje imaju obvezu da se zajamči za e, pravnu sigurnost. Prije smo imali prevenciju i cenzuru. No u digitalnom svijetu to je kriv pristup i izgubljen, gubitak e, prihoda i mogućnosti. Ja sam protiv e, članka 13. i ako se on e, odstrani onda ću moći glasati za ovaj tekst. Zahvaljujem Makselu na cjelokupnom njegovom trudu na ovom dosjeu. Colleagues, I was Dragi kolege, bio sam malo fleksibilnija sa prvim krugom govornika, izvjestiteljima, izvjestiteljima sjeni i predstavnicima odbora, a više neću biti fleksibilan, samo da znate. Sada, gospodine Svoboda, imate riječ. Europskoj uniji je potrebna reforma autorskih prava. Moramo naći novu ravnotežu između interesa korisnika, autora i platformi i drugih interesa. Mi smo u 21. stoljeću u digitalnom dobu i drago mi je da imamo ovaj prijedlog o autorskim pravima koji sadrži nove prijedloge za zaštitu kulturne baštine i kreativnosti. Veseli me što ovaj prijedlog potvrđuje prava nakladnika ali sam također i spreman suočiti se s parazitima, platformama koje kradu sadržaj autorskih prava. Neki su kritizirali ovaj prijedlog i kažu da će to biti cenzura interneta, no ono što je prava cenzura interneta je druge prirode. Dakle, vi ste cenzurirani, mislim, internet cenzurira kada spriječava talentirane autore i umjetnike da zarađuju za za život temeljem svoje umjetnosti. Ako se stvori okruženje u kojem će morati se pretvoriti u vozače taksija i raditi u prodavaonicama, onda će to biti prava cenzura umjesto da žive od svoga rada, umjetničkog rada. Ja sam zadovoljan s ishodom trijaloga i puno bolji od izvornog. Hvala izvornog prijedloga komisije. Hvala. Hvala gospođa Geringer di Odenberg. Jedan minut, izvolite. Hvala. Zadnjih dvije godine, dvije godine raspravili smo o različitim verzijama članka 13. Sada je sigurno da će ovaj tekst promijeniti internet kakvim ga poznajemo i to će imati jako loš utjecaj eh, na internet kakav poznajemo. Svi imamo jedan veliki cilj na umu, to je da pomognemo autorima, umjetnicima, ali na kraju nismo uspjeli uspostaviti ravnotežu između prava svih sudionika u ovom postupku. I to je velika greška. I stoga, jedini izbor koji je pred nama jeste da se izbriše članak 13. Ovo je minimum kako bi ovaj eh, tekst bio manje štetan za digitalno poduzeće naše eh, i, i europljane koji su već prosvjedovali protiv ovoga. Dakle, mandat koji imamo u Europskom parlamentu, to je jasno zaštiti e, male srednja poduzeća, to je isključeno iz 13. i članka 13. Nažalost, tome više nije tako. Stoga će oni biti obvezni da skupim, e, skupom tehnologijom filtriranja koje proizvode trenutno samo američki giganti e, da uzmu te filtere. Stoga treba učiniti najveći mogući napor kako bi se moglo e, predsjedavajuća prekida govornicu. Gospođo, ispričavam se, ali sam već upozorila da se moramo držati govora. Ispričavam se na prekidu. E, gospodine Roda, vi ste digli plavi karton, ali plavi karton to ne rezerviram za one koji neće sudjelovati u raspravi, što nije vaš slučaj. Dakle, možda e, u svom govoru možete to spomenuti. Hvala, gospodin Karin. Predsjedavajuća, dopustite najprije da zahvalim i čestitam Akselu na odličnom e, radu do sada. Kolege, moji prioriteti svo vrijeme bili su da e, imatelji prava i autori mogu nastaviti raditi u kreativnoj industriji i uživaju svoja gospodarska prava, to je od ključnog značaja s obzirom na novi poslovni model i platforme koji su stvorili neuravnotežu. To nisu bili jednostavni pregovori, ali mi je drago što je moj konkretni cilj ostvaren i što su nužne zaštne mjere uspostavljene. Stoga ću podržati rezultat eh, na ovaj sporazum na današnjem glasanju a tu su i tekstovi o data miningu koji će biti dostupni e, po prvi put u uniji Članak 11. je potvrđen tijekom pregovora kako bi budućnost nakladničke industrije bila zajamčena. Prava će se primjenjivati samo na individualne, e, na pojedinačne riječi i e, male ulomke koji će biti izuzeti. Članak 13. više se ne primjenjuje na e-commerce safe harbor. I popis ovih mjera je jako dugačak i fleksibilnost e, je isto tako velika za države za države članice i nećemo imati nikakvu opću mjeru nadzora korisnika. Dakle, usprkos onome što neke platforme uvjeravaju to je bilo samo zavaravanje i dezinformacija. Dakle, ovaj parlament će se boriti protiv takvih mjera. Gospodine Rode, vi ste htjeli nešto reći. Da, e, gospođo predsjednice, da, e, smatram da je zaista absurdno da sprečavate raspravu. Cijeli svijet nas gleda i svi dolaze na plenarnu i e, drže govore koje su napisali kod kuće i rasprave zapravo nema o ovako veoma važnoj temi zato što vi ispričavate raspravu. Mislim da to nije mudro i mislim da to nije niti fer. Ispričavam se. Da, e, slažem se. Ja bih htjela da svi imaju vremena da iznesu svoje mišljenje i znam e, da su ovdje ljudi koji nisu na popisu govornika, žele se obratiti ovom domu i zbog toga moram njima dati prioritet e, u spontanom javljanju za riječ i kod plavi kartona. U svakom slučaju, ako vam se, ako vam sada dajem riječ i onda budemo dulje raspravljali, imat ću problema sa službama. E, nadam se da ćete moći reći to što želite reći kada vam dam riječ. Uglavnom sada na dvije minute gospodin Kavada. Hvala predsjedavajuća. Danas je trenutak od povijesnog značaja jer po prvi put na jednom kontinentu parlamentarna skupština nastoji uspostaviti ravnotežu u odnosima između velikih internetskih korisnik, e, platformi i onih koji ih hrane, to jest tiska i autora. 530 milijardi eura svake godine, 7 milijuna 200 tisuća ljudi radi, u gospodarstvu, kreativnom gospodarstvu i to je sve ugroženo nepravdom e, ekonomskih odnosa, no još gore, ako ne još opasnije, je to što je E, što se raspada industrija novinarstva e. tisak dragi kolege predsjedavajuća to je temelj demokracije kada ne budemo više imali slobodan tisak kada više ne budemo imali jednog jedinog novinara u Google, u Wikipediji, u YouTubeu niti drugdje onda više nećemo imati informacije već ćemo imati samo glasine poput onih kojih smo žrtve već čitav niz mjeseci. Ovaj tekst je jedina mogućnost, jedina mogućnost za autore i poduzeća koja se bave tiskom da u svoju korist ponovno uspostave ravnotežu u ovim odnosima i možemo čak i reći da zaštite svoju budućnost. Iz tog razloga moramo izglasati ovaj tekst to unblock i odbaciti sve amandmane. Trebamo uzeti, usvojiti ovaj tekst u svojoj cjelini, jer ovo je tek prvi korak, a bit će ih još drugih koji su nužni e, kako bismo uspostavili ravnotežu. Ovdje se govori o cenzuri, o filtriranju, o Wikipediji. Wikipedia je zaštićena u ovom tekstu, nema cenzure, nema filtriranja. A zašto su te ideje došle sve do ove vijećnice? Zato što po prvi put u 15 godina mandata koliko sam u, u ovom parlamentu bombardirani smo poput e, vulgarnih političkih e, zatvorenika od strane e, financijskih giganata koji lobiraju protiv ovoga svega. Dakle, treba ovo glasati unblock, inače će ovo biti, ovo će imati velikih posljedica po budućnosti europskog kontinenta. Hvala. Sorry, colleagues. se kolege. Imam već 12 zahtjeva za spontano javljanje za riječi. Broj se povećava. Gospođa Reda, tri minuta. Dame i gospodo, tri su stvari u ovoj debati doista besprimjerne. Kao prvo, 200.000 tisuća ljudi demonstrirali su protiv ove reforme prošli vikend. 5 milijuna ljudi potpisali su peticiju protiv upload filtera nikad još ni jedna direktiva Europske unije nije ni izazvala tolike proteste. Kao drugo, što se ovog doma tiče, njegovi protesti još nikad nisu bili toliko izignorirani. Još prošlo ljeto birači su bili izloženi velikoj kampanji e, dezinformacije. Umjesto da smo se razračunili s kritikama, svaki kritički glas bio je vrijeđan i ponižavan. Širile su se razni tračevi i glasine, primjerice što je rekao gospodin Kavada. Isto tako komisija je sve kritičare opisala kao rulju, a voditelj delegacije CDU je rekao da sve te demonstrante netko plaća da to čine. Radi se o difamaciji koja je potpuno proizvoljna i lako, ju je, lako je dokazati suprotno. A tko lansira to? Određeni lobisti, e, lobističke skupine, a podržava ih određeni pisani mediji koji se nadaju konkretnom profitu od ove reforme. Međutim, nažalost, ta kampanja dezinformacije je e, e, uspjela. Danas i još uvijek Mnogi vjeruju da poruke koje dolaze od tih koji protestiraju zapravo uopće ne dolaze od, konkretnih pravih osoba. Svi misle da je to nešto što se na daljinu upravlja iz Amerike bez obzira na to što između ostalog je od nadzornika u, u, u, e, na savjesnoj razini u Njemačkoj imamo isto tako upozorenja. Od UN-a, e, od tijela za zaštitu slobode mišljenja, kao treće, ni Unija, ni SDP, ni SPD, ni opozicija ne smatraju da su da je ova reforma e, super, da je uopće smislena. Nitko se ne slaže, dakle, člankom 13. E, Međutim, molim vas, molim vas, ja također imam pravo održati ovaj govor. Molim vas da mi to omogućite, kolege i kolegice. Gospođa Reda ima riječ. Molim vas da poštujete govornika koji ima riječ u ovom momentu. Gospođo Reda, molim vas nastavite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 Gospodin eh, Krspar ima pitanje, prihvaćate li ga? Izvolite. Kolegice Reda, jesam li dobro shvatio da insinuirate da sam ja opisao demonstrante kao plaćenike? Da je to tako, a ja sam to razumio da kažete. Želim vrlo jasno ponoviti ono što sam rekao i molim da saslušate samo moje riječi a ne ono što sami svjesno učitavate, to je vi drugi koji su zainteresirani za ovo. Ja sam rekao da je bilo takvih pokušaja, međutim isto tako i pokušaja da se upravo to spriječi. A time u svakom slučaju nisam mislio na ove tisuće i tisuće mladih ljudi koji su izašli na ulice. na ukoliko... Mr. Kaspari. Gospodine Kaspari, 30 sekundi za pitanje. Iznijeli ste svoje stavi, sada ću zamoliti gospođu Redu da odgovori. 30 sekundi, to, to je pravilo i mi radimo po pravilima. Hvala. Gospođo Reda, izvolite, molim vas da odgovorite. Gospodine Kaspari, i sami ste to upravo rekli. Pojedini demonstranti bili su potkupljeni, to ste rekli. Govorili ste dakle konkretno o 450 eura i sličnim ciframa 450 eura. Konkretno ste rekli, civilna organizacija, njeni e, članovi i ostali došli su u Brisel između ostalo kako bi sudjelovali na sastanku konkretnog lobija. Ali primjerice da su i članovi Geme, dakle, došli u, Članovi Geme su došli u Brisel i su sami morali platiti svoje putne troškove. Dakle, to u svakom slučaju nije potplaćivanje demonstranata. Gospodine Roda, jeste li vi, želite li postaviti pitanje vezano za poslovnik? Samo da ovo pokušam, pokušam riješiti na ovaj način. Imate dvije minute e, za svoj govor. Hoćete li iskoristiti te dvije minute kako biste sada postavili pitanje? Ok. U redu. Gospodine, molim vas. Ne želite mi dopustiti da postavljam pitanje, mada ona tu sad laže na plenarne. Ja vas e, čujem, ali nisam sigurna čuju li vas i ostali. Mikrofon vam nije bio uključen. Gospođo Reda, molim vas sjednite na trenutak. Želim se pobrinuti da ljudi koji danas rano ujutro dođu ovdje u plenarnu da bi se spontano javili za riječ da imaju priliku da to urade. Budući da inzistirate i da e, narušavate e, naš rad, hoćete li prihvatiti pitanje od gospodina Rode koji ima 30 sekundi da vam ga postavi sada? Hvala. Samo sam vas htio pitati gdje je taj upload filter? Gdje je taj upload filter konkretno u tekstu? Molimo, kažite mi na to. Molim odgovor. Imate 30 sekundi. Dragi gospodine, u tekstu stoji e, platforme moraju spriječiti dakle takve e, prijavljene sadržaje u svakom slučaju e, vlasnički, vlasti autorskih prava ne moraju im dati e, licencu i znamo što to znači dakle, po pitanju samih filtera i to vam sasvim jednoznačno stoji u tekstu. Please, colleagues. Molim vas, kolega, Sada dajem riječi gospodinu Maštalki, imat će minutu i pol. Hvala, gospođa predsjednica ova, ova plenarna sjednica zvuči više kao finale svjetskog prvenstva u nogometu nego kao racionalna politička rasprava. Mislim da u svačije ime govorim kada ću reći da će svima biti, e, svima će odlanuti kada se izglasa ovaj tekst, neovisno o tome kakav će on biti. Ja se ne slažem sa člancima 11 i 13, no ipak imali smo dvije godine teških pregovora, teškog rada iza nas i nije tajna da nisam zadovoljan rezultatima i da ću savjetovati mojem klubu da glasa protiv toga, no izgubili smo jednu e, priliku da moderniziramo pravo intelektualnog vlasništva na taj način da podržimo europsku kreativnu industriju i da potaknemo razvoj malih i srednjih poduzeća. No, umjesto toga Ovdje smo ugradili cenzuru na internetu, e, zagušili smo e, četrumove i forume za raspravu i na kraju će to utjecati na sve korisnike društvenih mreža. To će biti kraj interneta kako ga sada poznajemo. I ima puno konkretnih primjera koje bih vam mogla sada dati, no nemam dovoljno vremena. Osim toga vjerujem da ako bi kolege glasali za ovaj tekst i naglašavam to bi predstavljalo pljusku stotinama tisuća građana koji nam šalju peticije, koje prosvjeduju, koji nam šalju mailove. I Europski parlament će narodu pokazati zašto toliko država članica je sve skeptičnije prema Europskom parlamentu kao instituciji. To bi bilo jedno iskazivanje arogancije, udaljenosti od naroda i e, ništa se neće promijeniti. Dvije minute, gospodin Arnott obje strane u ovoj raspravi nas lobiraju i zaista puno običnih ljudi nam kažu da ih brine budućnost interneta, no s druge strane imamo ove vješte, oglašivače i velike kompanije e, koje su za ova, ovu e, za ovaj zakonski propis, no nisu svi za to. No veliki igrači imaju dovoljno novca da lobiraju i za mene više znače moji birači, obični građani, a ne lobisti koje plaćaju da nam, da nam kažu što žele da mi mislimo. Mi trebamo e, s jedne strane ravnotežu između e, zaštite prava građana koji rade svoj posao, a ovaj zakonski propis, posebno članci 11. i 13. ne uspostavlja ovu ravnotežu. Ovo je nešto što je i liberalno, zato što u praksi tehničke kompanije će, tehnološke kompanije će smatrati da su građani krivi dok se ne dokaže suprotno što se tiče tog sadržaja. Sadržaj će se automatski uklanjati s interneta i imat ćemo to rješenje e, sa, koje će se primjenjivati na sve, mada možda u nekoj državi se razlikuje nacionalno pravo intelektualnom vlasništvu tako da će legalni sadržaj se smatrati ilegalnim i na takav način će se s njim postupati. Oni koji vjeruju u europski projekt mogu vam samo reći jednu stvar. Mišljenje britanskog naroda se nije promijenilo što se tiče e, izlaska ili e, ostanka u Europskoj uniji. Ljudi mi kažu da su oni glasali e, da ostanu u Europskoj uniji, a sada mi kažu da zbog ove direktive žele izaći iz Europske unije. Vi ćete sada zapravo udaljiti mlade od Europske unije. To je loš zakonski akt. To je klasični akt na kraju saziva. Ovaj parlament ima e, tri i pol tjedna da dovrši sav rad prije europskih izbora i zbog toga se sada e, na brzaka proguravaju ovi akti koji nisu dovoljno razmotreni. Slušajte svoje birače, molim vas, nemojte otvoriti taj jaz između naroda naroda Ujedinjene kraljevine, naroda Europske unije i ovog parlamenta. Nemojte činiti jaz koji će biti još veći nego što je sada. E, imate plavi karton od gospodina Strojevska. Gospodin Strojevski, imate 30 sekundi da postavite svoje pitanje. Hvala pa ja sam jedan od eh, zadnjih ljudi koje biste mogli nazvati lobistima, no ipak bih htio napraviti razliku između različitih vrsta lobista i mogu reći da grupa ljudi koji se bore za svoje pravo eh, na naknadu ne mogu se zvati lobisti. Moje pitanje vama je radite li vi razliku između velikih komercijalnih lobista i onih ljudi koji se bore isključivo zato da im se plati za ono što su napravili. Ne, meni uopće nije nikakav problem e, ljudi koji žele zaraditi za život. I oni mogu iznijeti svoje mišljenje, to rade i to mogu napraviti. Meni nije problematično to da građani iznose svoje mišljenje. Ono što ja vidim jest e, to da stalno i uporno nas guraju ljudi iz industrije, a ne ti stvaraoci i kada mi se stvaraoci u mojoj izbornoj jedinici obraćaju, oni mi zapravo to niti ne govore, oni ne kažu da oni očenički žele ovo. Mm, upravo suprotno. A mm, ipak e, ono što čujem da, da građane brine na ova direktiva. E, hvala. gospođa Butone, sljedeća govornica. Hvala. Danas ćemo se očitovati o direktivi o autorskim pravima. To će biti dan od povijesnog značaja za stvarateljski rad u Europi ili crni rad, dan za kulturu. Tekst koji je predstavljen rezultat je više od eh, skoro tri godine brižnog rada i nemaju nikakve veze s svim mojim lažnim vijestima koje su orkestrirali giganti iz e, Silijske doline. Što više, ovdje imamo zajamčenu ravnotežu između interesa e, autora i korisnika. Ti korisnici će imati pojačana prava, napose zahvaljujući online platformama koje prečesto e, otklanjaju, uklanjaju njihove legalne sadržaje. To je od ključnog značaja isto tako za naše umjetnike koji imaju pravo na pravednu i ravnoteženu naknadu od platformi koje se bogate njihovim dijelima. Malo je govorio da se kultura ne nasljeđuje već osvaja. To nikad nije bilo točnije. Dakle, kao izvjesteljica u Sjeni ja kažem da kulturi, da autorskim pravima i pravima nakladnika i umjetnika. Hvala. Zastupnik jedna minuta. Dok mi ovdje E, raspravljamo, e, mnoge kompanije na internetu, posebno društvene mreže, vrše cenzuru na osnovu e, želja svojih vlasnika. Kako možemo legitimizirati, dati legitimitet tim entitetima da ugrožavaju naše slobode i ograničavaju ih? na ovaj način možemo isključiti mnoge entitete s interneta. Primjerice, samo spominjanje mojeg imena ili objava mog govora e, u Europskom parlamentu na nekim društvenim mrežama je dovoljno da bi se vlasnika tog medija kaznilo na određeno vrijeme. Dakle, e, to je loša vijest za slobodu. Ovo je Horvelov svijet, e, filteri, kojima se uklanjaju zabranjene riječi. To je manje slobode. Ovo je jedna od najcrnjih stranica u našoj povijesti. Podsjeća nas na Sovjetski savez. Je li ovo budućnost koju želimo u Europskoj uniji? Glasat ćemo protiv ovog izvješća, a posebno e, protiv e, ove odredbe. Gospođa Verhajen. jedna minuta i pol. Drage kolege i kolegice, već dvije i po godine ovdje u parlamentu i borimo se dakle sa zemljama članicama kako bismo imali dobar kompromis i sada imamo tekst koji omogućava da internet bude više fer između ostalog da i velike koncerne privedemo odgovornosti. Zaštita intelektualnog vlasništva je temeljno pravo i onaj koji se danas bori za to, bori se zato da prežive umjetnici, da preživi stvaranje. 2016. dakle imali smo na slučaj jednog europskog režisera E, svi znamo o čemu se radi, to ne može biti cilj našeg društva i politike. Političari koji se inače bore za minimalnu plaću ignoriraju ovdje jednu situaciju u kojoj veliki koncerni žele do kraja iskoristiti umjetnost umjetnike i stvaratelje. Tu se zapravo radi o tome da pokušavamo spriječiti dakle, cenzuriranje konkretnog sadržaja. Trebamo pojednostaviti pravila, imamo dakle čitav niz članaka i čitav niz stavaka koji pokušavaju postići upravo to. Imamo isto tako i mnoga izuzeća. Čitav niz takvih odnosi se na nekomercionalne platforme, Wikipediju, Dropbox, eBay. Ti su uglavnom izuzeti od područja primjene ove direktive. I čitav niz sličnih aspekata u svakom slučaju još uvijek tu je razmjernost i mjere koje donose razmjernost. Mi trebamo ove mjere na internetu kako bismo spriječili da najveći profit od svega toga imaju oni kojima on ne pripada. Radi se o diljem kapitalizmu kojem moramo stati na kraj. Hvala. Jedna minuta, izvolite, gospođa Rozier. Hvala predsjedateljice. Ova pa direktiva je plod rada od dugog dvije i pol godine i čeka je cijeli sektor kulture u Europi, umjetnici, autori, novinari, producenti, istraživači, nakladnici, no očekuju ga i korisnici i potrošači. Čekaju ga također i potrošači jer će to zajamčiti pravnu sigurnost i izbaciti proizvoljnost e, platformi. To je pokazatelj isto tako da i Europa može pokazati svoju suverenost od e, spram poduzeća koje su monstruozno velika i borimo se i protiv njihove krađe našeg, e, naših osobnih podataka i kako možemo pristati na to da rad više ne može biti plaćen zato što je digitalni? Ne, svaki rad vrijedi svoju plaću i tu je isto tako i borba protiv agresivnog i lažnog e, lobiranja. Ne možemo pristati na gaženje pravila transparentnosti, na prijetnje koje smo zaprimili na e, financiranje obskurnih platformi i organizacija. Dakle, nadam se da će današnje glasanje biti prvi čin uspješne borbe Europe od ultraliberalnog predatorskog e, kapitalizma. Hvala, gospodine Slotovski, imate minutu. Drago, gospođo hvala. To je rasprava ono što je zapravo suština ove direktive. A to je zapravo sama suština onoga što nas ovdje zanima. Tumačenje će biti veći problem od samog teksta direktive. To e, moramo imati na umu. Gospodin Foss je održao veoma uvjerljivu prezentaciju, međutim tu ima i nejasne terminologije, slabih definicija. Čitav niz prava jest tu problematičan u tom smislu i bit će kost u grlu javne rasprave. Na kraju će e, najveći nakladnici ostati najsnažniji na tržištu. Oni već imaju zapravo da neke mere monopolne informacije i oblikuju javno mnjenje. Mali igrači neće to moći ništa. Upravo zbog toga pozivam na to da glasamo protiv ove direktive. Hvala, gospodin Hode, eh, imate minutu. Nevjerojatno je što danas ovdje slušamo, naročito eh, s ljevice. Žele zaštititi interes ovih giganata koji ne plaćaju ni poreze. Želim između ostalog rašistiti neke nejasnoće i e, kriva tumačenja koje su se pojavila ovdje. Dakle, danas na ovo se ne veže, dakle, nikakav porez, nema nikakvih upload filtera. Koliko god e, gospođa Reda želi pričati o tome, nema toga i nema ograničenja pojedinih prava pojedinih građana. Stvar je upravo e, suprotna. Odgovornost je sada u potpunosti na platformama sada vrlo rado prihvaćamo da Facebook i drugi internetski giganti i, imaju tehničare koji nisu ni e, na pravi, način obrazovani koji zapravo donose te odluke o tome što može ići u upload, a što ne. A s druge strane imamo dakle umjetnike i stvaratelje koji nemaju kontrolu nad vlastitim e, e, stvaralaštvom, nad vlastitim djelima. Tu pravila diktiraju dakle internetski giganti koji ne isplaćaju, plaće i isto tako ne plaćaju poreze. To će nas dovesti do stanja jednog kulturnog i duhovnog siromaštva. Zato se nadam da ćete prihvatiti ovaj tekst. Gospođa Trupel, izvolite. Želimo internet koji je slobodan, ali i fer. Želimo slobodu, želimo i odgovornost. Ne želimo cenzuru. Nitko od nas ne želi cenzuru cenzura nije isto što je i zaštita autorskih prava. Želimo, dakle, konkretno da se licenciraju komercijalne platforme. I to konačno. Vidimo kakva je situacija. Platforme moraju konačno preuzeti odgovornost za uploade. A isto tako novinarima i starateljima moraju se plaćati autorska prava. Ono što želimo jest pošteniji internet. Slobodan, ali pošten. To nam je svima na srcu. Govorimo o kapitalizmu u platformi. Oni moraju plaćati poreze. Oni moraju preuzeti odgovornost ukoliko dođe do ovih eh, kampanja, informativnih kampanja autorska prava e, za mene i jest samo jedan element svega toga. Ne radi se o pretjeranoj, e, pokušaju pretjerane regulacije. Radi se o autorskim pravima i o tome da je jednoj grupi ljudi koji je zapravo manjina našoj grupi zajamčimo zaštitne mehanizme. Zato molim vas glasajte za ovo jer će to dovesti do veće razine pravde na internetu. Hvala, gospođa Mihels, minuta, izvolite. da ovo što je pred nama, a ja pozdravljam dakle, zaštitu intelektualnih prava, zapravo uopće neće dovesti do toga. Kaže, da se, kaže se da se ovdje ovime jačaju dakle kreativci i stvaranje općenito. Ali pet milijuna ljudi koji su protiv, oni su također kreativni ljudi. Potpisali su peticije. I ne možemo samo na takav način donositi dakle odluke o temeljnim pravima. Postoji i pravna država. I bez obzira na to što se govori o ovim filterima u člancima 13 ili 17, mali e, naklici na svijetu, dakle su u nezavidnoj situaciji glede licenci i to je absurdno. Reguliranje platformi to je nešto drugo. Digitalno oporezivanje, borbe protiv kartela koje mora biti i pravno uređeno zato treba nam bolje rješenje od ovoga koje je pred nama. Ne radi se tu o tome da malo raščistimo tržište, već se radi o slobodnoj komunikaciji u 21. stoljeću, analogno i digitalno. Gospodin Batan, imate minutu, izvolite. Niko nije eh, protiv toga da se na fair način zaštite autorska prava. Na ovoj direktivi se štite interesi multinacionalnih E, korporacija i povećanje njihovog profita. Isto tako radi se o tome da se spriječi e, sloboda govora i e, bilo kakav sadržaj koji ne odobraju mediji i politički establishmenti. Imamo već konkretne dakle, napade na one koji se ne slažu s time. Koriste pravilnik zapravo da se isforsira glasanje o ovome jer bi to već inače završilo dakle, u predmetu prošle godine. Kao što znamo, uskoro dolaze i, i izbori i glasači će imati na umu dakle, tko je glasao za ovu direktivu i onda će ti isti glasači glasati protiv njih na sljedećim europskim izborima. Europska unija i politički i medijski establishment želi ugušiti slobodan govor. Ukoliko članovi parlamenta glasaju za ovu direktivu, jedno što zaslužuju je da izgube svoje mjesto u parlamentu. Gospodin Sošnjević, izvolite, imate minutu. Internet jest to što jest, on je svijet u minijaturi zbog toga što s jedne strane imate mnogo običnih ljudi koji doprinose sadržajima, a s druge strane nema dovoljne regulative. Internet je primjer. Kako bi se svijet razbio, razvio kada svijet ne bi obuzdavala tolika regulativa, a internet je zadnji bastion slobode. Zato noću ne možete spavati. To vam pokazuje da su sve vaše uredbe i direktive u načelu samo štetne i da bi cijelom svijetu bilo bolje bez toga jer bi se razvio kao internet. U potpunoj slobodi. U svakom slučaju, naš bi život bio bolji. Eto zato pokušavate zaustaviti ovo i pritisnuti kočnicu kad možete e, kad ste god u prilici. Međutim, mi to ne želimo i upravo zbog toga ljudi se bune. Bižimo napredak, možda centimetar dva, ali tu smo još, živi smo. Ne želimo da iz interneta napravite jednu veliku stupicu. Mi želimo i dalje nastaviti kao što smo i do sada, bez regulative koja nije nužna. Gospodin De Grandes Pasquale, izvolite, imate minutu. Dame i gospodo, članak 13 po pokušava dakle dati platformama odgovornost u slučaju dođe do kršenja autorskih prava, što je vrlo čest slučaj na internetu. Zbog te sve silne slobode koje postoji, korisnici mogu aplaudirati što god žele, uključujući između ostalog i skidanje materijala koji je zaštićen autorskim pravima. Moramo to imati na umu. E, autorska prava su vlasnička prava, e, bila ona fizička ili ne a to znači da ti stvaratelji koji su vlasnici tog grada mogu živjeti od vlastitog grada. Tu ne smije biti nikakve zabune. Platforme će sada imati odgovornost za ono što objavljuju, jer su platforme te koje imaju koristi od toga i stvaraju profit od tog sadržaja, a na to se vežu između ostalog i reklame, i možemo samo misliti dakle, kakvi su to prihodi a sada će ovo dovesti do situacije da se ništa ne može staviti na internet bez dopuštenja samog e, e, stvoritelja tog sadržaja. Treba nam dakle više ravnoteže, zbog toga je do sada bilo previše slobode. Minuta gospodin Velken. Samo Google je protiv ove reforme, kažu oni koji se zalažu za ovu direktivu. Međutim, to nije istina. I nadzornik e, za podatke na, e, u Saveznoj policiji Njemačkoj, tijelova UN-a, mnogi znanstvenici, mnogi pravnici. Ovo će dovesti samo do veće zbunjenosti, a ne do veće kreativnosti. A što je zapravo istina? tu se radi o stvarima koje su mnogo veće od samo autorskih prava. Radi se o našoj demokraciji. Pet milijuna ljudi su potpisali su peticiju, a komisija ih je pisala kao rulju. Mladi ljudi bivaju ocrnjeni kao plaćenici i kao kompjutorski programi od strane političkih neprijatelja. optužuje ih se dakle da su primili 55 ili 450 eura, da su plaćenici, da su zbog toga izašli na, na ulice. Radi se o stanju naše demokracije. Moramo ozbiljno stati prvenstveno mlade u Europskoj uniji koji žele zaštititi internet kako znaju i kako su ga do sada upoznali. Da ne bude razoren ovom novom regulativom. Upravo zbog toga glasemo protiv. E, gospodine Velken, imamo dakle e, plavi karton. Pitanje. Prihvaćate li? Da, dragi kolege, oprosi na broja. Što što, dakle, tko je još osim Google protiv te reforme? Ministar pravosuđa, e, špicen kandidati u, Njemačkoj, gospođa Balar je isto, dakle, rekla to što je rekla. Moramo osjetiti njenog stajališta i čitavog niza dakle drugih okolnosti koje su tu u pitanju. Eto, to sve treba imati na umu. Hvala. Dragi Denis, rado ću ti e, pomoći. Ministrice pravosuđa odbija dakle ove fil, upload filtere i morala se boriti protiv ministrice koja je spojila, koja je e, sljupila, slopila sporazum s francuskim ministarstvom, o čemu je govorila i gospođa Reda. Eto, to, o tome se baš dakle ne govori u javnosti. I to je bio zapravo neki quid pro quo. Jedan je jednom dao jedno, drugo, drugom drugo. E, gospodin Luka, imate riječ, jednu minutu gospođa predsjednice, dame i gospodo, doista e, e, je nevjerojatno to što je otkrio Frankfurter Allgemeine. I kakvi se tu konteksti stvari, stvari koje uopće ne spadaju zajedno. Imamo Nord Stream s jedne strane, a plot filter s druge. Mislim da ne smijemo tako dalje na političkoj razini. Moramo postavljati stručna pitanja. Treba li nam taj upload filter kako bismo na najbolji način proveli autorska prava. Niko ne želi tu oduzeti umjetnicima ono što su zaslužili. Međutim, e, filteri imaju svoju svrhu bez obzira na to. I ukoliko toga neće biti, pitanje je dakle što će biti dalje u zakonu stoji da svaka platforma mora prije stavljanja sadržaja na internet provjeriti ili došlo do kršenja autorskih prava. A upravo to je taj filter jer se radi o određenoj vrsti filtracije. I to će dovesti upravo do toga da upravo oni mali umjetnici koji nemaju nakladnika, da se nađu u situaciji e, da ne mogu širiti svoj sadržaj. Upravo zbog toga trebamo bristiti dakle, članak 13. Thank you. One minute. Hvala, gospođa Tom, e, imate minutu. Hvala gospođo predsjedajuće. Čini se da je ova direktiva, da je rad ovoj direktivi trajao dvije i pol godine, ne čini situaciju ništa boljim. Ovo do velike mjere loše utječe na ljudska prava, to kaže akademija, kaže ovi koji se bave digitalnim pravima, e, specijalni izvjestitelji, posebni izvjestitelji upravo ovakvim temama i tako dalje i tako dalje. deklaracija ljudskih prava gdje se jasno kaže na što ljudi imaju pravo u smislu informacija i putem kojih medija i da granice nemaju nikakve veze s time a članak jedanaest idu upravo protiv toga jer stvaraju barijere u način na koji dobivamo i percipiramo informacije. Jasno moramo zaštititi e, kreativce, njihova prava. Međutim, kreativci nisu uvijek isto što i e, e, oni osobe koje imaju pravo, nositelji prava. Zadnji put kad smo glasali u rujnu imali smo nekoliko alternativi pred nama, međutim sada to više nije slučaj. Zapravo je jedna alternativa da se članci 11 i 13 prihvate ili odbace. Ja se zalažem za brisanje istih zbog toga jer će šteta e, protiv naših temeljnih prava biti naprosto pregolema. Hvala. Gospodin Anderson, minuta. Hvala predsjedateljice. Ja bih govorio o smješnoj teoriji zavjere koju predstavlja e, predstavljaju lobby. Oni od nas koji hoće slobodan i otvoren e, internet su ismijani, napadan se svi strana strane google i Facebooka. Mi se borimo protiv giganata interneta godinama. Bojimo se, borimo se za zaštitu podataka, borimo se za privatnost e, ljudi, borimo se protiv monopolističkih e, težnji. Ja bih volio napasti Google i Facebook tamo gdje ih najviše boli. Dakle, da plate za plate poreze, borimo se za digitalni porez, borimo se za jaku mm, e, uredbu o e-privatnosti, želimo da preuzmu uredničku odgovornost za ono što rade. No, ovo nije ono što treba napraviti. Jednostavno nemam povjerenja u Google i Facebook, ali vjerujem svim stručnjacima koji kažu da su članak 11.13. loši za internet i ne trebaju biti kolateralna šteta naprosto. For one minute, Mr. Gospodin Lajerik, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Vrijeme je donijeti zakonodavne mjere kako bismo prinudili sjevernoameričke velike digitalne grupacije da novinarima, autorima i e, plate vrijednost e, svojih e, njihovih autorskih radova Razumijemo pritisak i apetit tih internetskih giganata kada znamo da autorski radovi, kao što podsjetio gospodin Kavada, predstavljaju 536 milijardi eura godišnje. Danas ima